ćemo na sljedećoj sjednici, a sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće gospođe Fotege. Dakle, radi se o dvije godine nakon izvješća EPA o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane. Gospođa Fotiga, imate e, riječ. Eh, hvala eh, povjereniče, kolege. Eh, čast mi je što imam priliku sada ovdje izložiti ove preporuke izvješće dvije godine nakon donošenja važnog izvješća o EU stratkomu za borbu protiv neprijateljske propagande protiv Europske unije koju provode treće strane. Ja sam bila izvjestiteljica EPA i za drugo izvješće. E, prvo izvješće koje je doneseno u studenom 2016. bilo je podijeljeno u dva dijela i tu su bili naznačeni glavni akteri e, u tom radu protiv Europske unije kroz neprijateljsku propagandu. To su bili državni akteri i to uglavnom Ruska federacija i nedržavni akteri i to uglavnom e, radikalizirane islamske organizacije kao što je ISIS. Ovoga smo puta odlučili e, strukturirati izvješće i preporuke na drugačiji način, zahvaljujući doprinosu predstavnicima e, glavnih političkih klubova u parlamentu. Podijelili smo preporuke u e, dijelove u kojem se kaže kakva je situacija 2018. i e, ciljanje i borbu protiv hibridnog ratovanja. Onda smo nakon toga naglasili E, nužnost izbjegavanja cenzure, a istovremeno e, e, i potrebu za borbu protiv neprijateljske propagande, dezinformiranja u EU i njenim državama članicama. Naglasili smo važnost kvalitetnog novinarstva i e, e, održavanje slobode govora i slobode medija. Isto smo tako e, naznačili i to da je moguća i e, zakonodavna aktivnost i na razini Europske unije i međunarodnoj razini. Postoje dijelovi u kojem e, se govori o nužnosti uvođenja humanitarnog prava koji e, bi se bavio kibernetičkim ratovanjem i ratovanjem informacijama. Naglasili smo modele koji se mijenjaju različitih aktera e, i umjesto vrlo popularnih internetskih stranica koje su povećavale razinu radikalizacije mladih sada postoje elementi e, šifriranih e, e, poruka i platformi za šifrirane poruke koje su vrlo popularne. Puno je učinjeno i u okviru institucije Europske unije institucija koje imaju sjedište u Europskoj uniji i, i od strane civilnog društva kroz te dvije godine to sve spominjemo, sve te aktivnosti e, želim e, uvodnim izjavama. Želim naglasiti važnost e, kodeksa prakse o dezinformacijama E, e, i isto tako i aktivnosti Europske zaklade za demokraciju i transatlantsku e, suradnju i suradnju sa zemljama koje misle slično kao i mi, institucijama kao što je transatlantska komisija o tom pitanju. U drugom dijelu ovog izvješća mi osobito govorimo o vrstama E, dezinformiranja i neprijateljske propagande. A u trećem dijelu e, e, govorimo metoda, metodama zaštite naših izbora. Ove godine, 2019. godine, održat će se više od 29 raznih izbora u državama članicama Europske unije, uključujući i europske izbore e, koji se trebaju održati e, e, u svibnju. I nakon iskustva i miješanja Ruske federacije u izbore i referendume u EU uniji i drugdje, moramo eh, ojačati našu otpornost na takvu vrstu aktivnosti. Mi smo eh, naveli koja je uloga Stratkoma ist. Molim vas, eh, završite. A i drugih radnih skupina za Zapadni Balkan, za Srednji istok, Eh, i za eh, područje eh, Sjeverne Afrike. Hvala, hvala vam lijepa. A sada potpredsjednik komisije, gospodin Mimica, predsjedniče, zastupnici, E, trebamo raspravljati o izjavima dezinformacija. To nikada nije bilo hitnije to pitanje ga sada u godini europskih izbora. Hvala svima koji su doprinijeli, osobito izvjestiteljici e, na e, izradi tako pravovremene i korisne preporuke. Tu se predviđaju mjere u akcijskom planu protiv dezinformacija E, e, a e, to je visoka predstavnica komisija to, to podnijeli Europskom vijeću. Odgovor na hibridne prijetnje treba biti zajednički poduhvat. Mi radimo i odradit ćemo svoj dio, ali države članice moraju kolektivno ubrzati, pojačati svoje napore, kao što je reklo Europsko vijeće u svojim zaključcima. E, preporuka podcrtava e, središnju ulogu slobode govora i izražavanja kao i medijskog pluralizma u otpornim demokratskim društvima. Doista, naše temeljne vrijednosti moraju biti u e, središtu našeg odgovora na izazov dezinformacija i to je upravo duh u kojem smo izradili nacrt i sada provodimo akcijski plan protiv dezinformiranja. U izvješću se poziva institucije Europske unije da se pobrinu da strateška komunikacija Europske unije dobije e, visoko prvenstvo u europskoj agendi i da europske institucije i države članice zajedno rade u borbi protiv dezinformacija. Uvjeravam vas da, je, da se sve to već događa, no međutim to je dugoročan e, e, napor e, koji ide i dalje od europskih izbora. Računamo na trajnu potporu Europskog parlamenta i u proračunskom smislu. Sa akcijskim planom protiv dezinformiranja povećavamo osoblje naših e, tri, naših tri strateških e, radnih skupina e, kako bi mogli otkrivati, analizirati dezinformacije, senzibilizirati o njihovom negativnom učinku i ono što je jako važno da bismo poboljšali način na koji komuniciramo o našim vrijednostima i politikama. Sljedeći tjedan pokrećemo Rapid Alarm sustav kao što je naveden u akcijskom planu. Taj će sustav olakšati državama članicama da dijele procjene, podatke, najbolje prakse u borbi protiv dezinformacija. To će pred europske izbore poboljšati e, situaciju, e, olakšati e, zajednički odgovor ako i kada bude potreban, uključujući u smislu povećanja svijesti i povećanje otpornosti naših društava cijenim to što priznajete rad koji je do sada obavio e, radna skupina i Stratkom i u smislu pozitivnih komunikacija i u rješavanju dezinformacija. Isto tako želim pohvaliti i druge dvije radne skupine za Zapadni Balkan i za e, jug. Ist Stratkom radna skupina e, ima e, pionirsku funkciju predvodničku funkciju. Katalogizirala i povećala svijest o više od 5000 predmeta dezinformacija koje dolaze iz ruskih izvora. Nažalost, broj će se vjerojatno i povećati e, kako jer taj problem se neće, e, neće nestati tako skoro. Naša je kolektivna dužnost da europske izbore održimo čistima od stranog miješanja. Jedan način da se to učini je da se poveća svijest o izazovima blisko surađujući sa medijima, organizacijama civilnog društva i e, online platformama društvenih medija. E, Europska služba za vanjsko djelovanje e, surađuje i sa službama parlamenta i sa e, komisijom. Mi ćemo poštovati različite nacionalne pristupe uz slobodu izražavanja i slobodu medija kao glavnim vodećim načelima našeg djelovanja. Usporedo s tim gradimo bolju suradnju u borbi protiv stranog miješanja hibridnih prijetnji sa našim međunarodnim partnerima kao što su NATO i G7. Kao primjer toga imamo suradnju sa NATO-om koja već e, e, uključuje dijeljenje e, izvješća procjena o informacijskom okruženju i provođenju usporednih koordiniranih vježbi koje uključuju scenarije hibridnih prijetnji. Osim toga, trebali bi biti bolji partneri sa našim susjedima kako bismo promicali pozitivnu europsku agentu. Ulaganje u pozitivne komunikacije Europske unije u javnu diplomaciju u našem susjedstvu presudno je radi borbe protiv dezinformacija i promicanja europskih vrijednosti i interesa. Kulturna i diplomatska diplomacija, bliska suradnja između država članica Europske unije, njihovih misija i delegacije Europske unije na terenu snažna su sredstva za projeciranje pozitivne slike Europske unije u svijetu najbolji protuljek protiv dezinformacije je s jedne strane promicanje zdrave medijske okoline, a s druge strane širenje poruke o pozitivnom utjecaju europskih politika. Naši građani kao i građani naše regije imaju pravo donositi odluke koje se temelje na točnim informacijama, a ne na lažnim vijestima imaju pravo na pluralističko medijsko okruženje i na e, informacije visoke kvalitete. Tu se radi o kvaliteti naših demokracija i o e, kvaliteti naše unije. Hvala. Hvala A Sada e, bih zamolio da u ime predstavnika Pučana da uzme riječ. E, hvala gospođi Fotini na izvrsnom izvješću e, koji to dolazi u pravi čas jer u ovom tekstu se vidi da postoje dezinformacijske kampanje koje su neprijateljski odnose prema državama članicama Europske unije. Potrebne su dakle mjere odgovora protiv takve propagande e, i za slučaj da se dokaže špioniranje iz trećih zemalja treba također nešto po tom pitanju poduzeti. Potrebno je također izvojiti sredstva za stratkom. Radi se o aktualnoj temi. Europska unija mora čvrsto djelovati. Već 2013. godine Valerij Gasivov je rekao da se nevojnim pitanjima mogu ostvariti e, neki vojni ciljevi na način koji je bolji nego kada se koriste, koristi oružje. Govorimo ovdje o mogućnosti naših građana isto tako da luče što je istina, a što je laž. Putin je čestitao autorima propagande i e, na njihovom talentu i e, tu sam ga citirao, Europa treba surađivati sa svim svojim partnerima između NATO saveza i G7. Oni koji ne žele djelovati dovode u pitanje interese 500 milijuna europskih građana i dovode u pitanje europske vrijednosti. Hvala lijepa. A sada u ime socijalista i demokrata Gospodin Eugen Freund ima riječ na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavatelju. Za niti dva mjeseca počinju izbori u Europi. Kao i kada je bilo riječ o Brexitu, o izborima u SAD, o izborima u Francuskoj i ovdje se suočavamo s novim izazovima na internetu, a ponaviše u socijalnim medijima, u društvenim mrežama, prevladavaju lažne vijesti i dezinformacija. Mnogi će, im, e, će biti teško da ovdje razlikuju istinu od laži, istinite informacije od lažnih informacija. Iz toga smatram da u službi, u službi za vanjsko djelovanje jedan odjel se treba baviti upravo time pitanjima. No, to mogu biti samo prvi koraci. Problem se sastoji od toga da tehnološki napredak je puno dalje od bilo kakvih protumjera. Sve u svemu mi se zapravo borimo protiv onih informacija koje su objavljene jučer s instrumentima koji su nam stali na raspolaganje prekjučer. Zapravo zabrinut sam za onime što će nas očekuje ili što je već sada na tržištu. E, ljudima se zapravo ovdje riječi stavljaju usta koje nikada nisu rekle a lažni video zapravo uopće se ne može razlikovati od videa koji je stvarno snimljen kako onda dokazati što je netko zaista rekao. Zaključno rekao bih samo još nešto. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali na ovom izvješću. Ovo je bio moje posljednje sudjelovanje u radu pri pripremi jednog izvješća. Neću biti u sljedećem sazivu Europskog parlamenta i drago mi je da sam imao priliku suoblikovati Europsku uniju i nadam se da ovaj proces neće biti usporen nacionalističkim ili populističkim e, strujanjima. Samo jedna ujedinjena i snažna Europa može uhoditi u koštac s izazovima budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime e, europskih konzervativaca gospodin Črnecki na jednu minutu. Hvala lijepa. Poštovani povjereniče, dame i gospodo, Htio bih čestitati gospođi Fotigi na vrlo značajnom izvješću, jer mi smo na prvoj crti bojišnice, a kada je netko na prvoj crti bojišnice, situacija izgleda ovako. Postoji medijski prostor koji eksploatiraju drugi, e, oni koji se bore protiv sloboda. A to e, pojedine treće države čine, i treba ih i imenovati postoje politički mogućnosti u političkom životu gdje se neki instrumenti pojavljuju, neke mogućnosti. To su europski izbori e, kao i Brexit koji daju mogućnost za promjenu. Postoje i druge situacije gdje znamo e, da će ih koristiti neprijatelji sloboda. E, želimo ili e, se založiti za slobodu, onda treba jasno ukazati o kakvim se problemima radi. Hvala lijepa, a sada u ime e, i demokrata e, gospodin Austrevicius. Predsjedavajući, dragi kolege, pristup informacijama sve više predstavlja rizik za dobivanje informacija koje nisu provjerene. Sve države članice Europske unije koje i dalje negiraju postojanje dezinformacije i neprijateljske propagande, kao i utjecaja koje oni imaju na javnost, moraju uvidjeti kakva je situacija na njihovim teritorijima, te moraju proaktivno djelovati kako bi se borili protiv eh, takvih eh, postupanja. Eh, moramo jednostavno raspršiti postojeće tržište laži i propagande u Europskoj uniji, a oni dolaze kako iznutra, tako i izvana. Dame i gospodo, postoje različite vrste terorizma, od vojnog terorizma do prijetnje e, socijalnim e, sigurnostima. I e, ovakva situacija prijeti E, sigurnosti kao i temeljnim vrijednostima i životu u našim društvima. Informacijski terorizam izravno je povezan sa hibridnim načinom ratovanja i on dopire do umova i srca naših e, ljudi. E, to je rad takozvanih elfova i trola. Umjesto da se bavimo time jednostavno moramo nadomjestiti manje koji sada postoje u Stratkomu. Moramo učiniti nešto zbog manjka e, sredstava i ljudi. I istočni Stratkom e, skupina mora postati prava struktura koja će imati veću potporu i veće financiranja. Hvala. Hvala vama. A sada u ime zelenih riječ ima gospođa Rebeka Harms. Poštovani gospodine predsjedavatelju, za razliku od prvog izvješća fatige, sada e, su oni koji su radili na izvješću ipak dijelili mišljenje, a to je razlog tomu je to što sve u međuvremenu imamo iskustva s lažnim vijestima, propagandama, propagandom i slično. To je nešto što pogađa sve naše zemlje, a Rusija je ona zemlja s kojom se najviše bavimo kada govorimo o ovoj temi. Nije Ukrajina ta koja, u kojoj se, je to najvažnija tema, nego ne, upravo suprotno, Rusija i Kremlj čine sve kako bi građane europskih zemalja digli noge protiv e, njihovih e, vlada, kako bi ih e, isto tako podigli na noge protiv migranata, ali i protiv Europske unije. Pomislimo samo na Brexit odjel za stratešku komunikaciju za prepoznavanje i borbu protiv lažnih informacija mora biti ojačan, to je moje mišljenje. Tamo mora sjediti više stručnjaka, a ono što je važno jeste da taj odjel u budućnosti također surađuje sa nadležnim tijelima u zemljama članicama, a to znači i suradnju sa NATO-om, suradnju sa obavještajnim službama. No ono ono što ne smijemo zaboraviti, slobodni, neovisni mediji, pluralizam, demokratska društva, to je osnovni instrument borbe protiv propagande. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Riječ sada ima e, Javier e, u ime kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Prošle su dvije godine od ovog izvješća i vidimo stalno iste optužbe, iste argumente vezane za ovakvu komunikaciju. E, a iste teorije su se e, primjenjivale e, na različite dobrosusjedske odnose a e, moramo reći da e, se na ovaj način često kažnjavaju većinske e, stranke za njihove postupke. A jednostavno što mi sad radimo u ovoj situaciji? Stvaramo sve lošije odnose s Rusijom. Ovdje i parlament želi da se stvori potpora neovisnim novinarima. Ali kako možemo tako nešto napraviti i kako će oni ostati neovisni ako ih mi financiramo? Hvala. A sada e, u ime kluba zastupnika EFTD riječ je gospodin Castaldo. Dragi kolege, evidentno je da postoje hibridne prijetnje, a e, širenje informacije je nešto što je od strateških značaja i to sve više i više u našim društvima. Osim toga, stvari se događaju jako brzo, svi su povezani u svijetu. I zbog toga vas kolege pitam, da li e, ćemo mi zaista zaštititi ovim izvješćem naših građani od utjecaja trećih e, zemalja, možda čak e, teroristi. Možda nam je trebao jedan e, odmjereni tekst koji se neće jednostavno zaustaviti na određenom popisu država jer znamo da ovdje nije lako tako što utvrditi, naročito one države koje koriste takozvane proksije. I trebalo bi e, se baviti nečim što se u izvješću koji nije isključivo usmjeren na jednu geografsku zonu. Jer e, i situacija je drugačija, ali u ovom izvješću se o tome ne govori. Namjere koje dijelim nisu dobro ovdje realizirane i nažalost nisu učinkovite. Hvala lijepa. Sada u ime e, u e, kluba NF-a gospodin Gospođo Votiga, vi se ne bavite zapravo ovdje strateškom komunikacijom. Predlažete e, stroge mjere za borbu protiv nedefinirane propagande koji dolaze od država koje su neprijateljski nastrojene prema Europskoj uniji vi zapravo e, imate iste e, namjere, skoro bolševističke kao izvješće Kalnjete. Vi jednostavno ste protiv svih onih koji su protiv europskog projekta. E, žuti prsluci to je uzrokovao Putin ovo ili ono, Brexit uzrokovali su Rusi. Ovo je jednostavno staljinistički pristup. Kad ćete odgovoriti odgoje, logore e, za preodgajanje i svatko je za vas koji je suprotnog mišljenja i je, e, smatrate ga neprijateljem. Vi zapravo ovdje izdajete ono što je želio jedan veliki Poljak, e, Sveti Ivan Pavao II vi jednostavno Europi ukidate njenu rusku dušu i njezinu dušu općenito. Hvala. Prihvaćate li plavi karton? Da. Izvolite, gospodin Taran. Hvala lijepa. Gospodin Schaffhauser. Biste li se sa mnom složili da usporediti gospođu Kalnjete sa staljinizmom, da je to možda prilično ne, prilično nepristojno, neprilično jer koliko ja znam ona je rođena u Gulagu. Možete izvoliti, e, izvolite odgovoriti. Imao sam prilike jučer razgovarati s gospođom Kalnjete i govorio sam o njezinom iskustvu u Gulagu. Nažalost, nije me slušala dok sam joj govorio. Rekao sam joj da treba intervenirati u odnosu na Rusiju. Ne samo emocijama, čak i negativnim emocijama, već da je potrebno i malo razuma prilikom analize situacije. I mislim da to mogu tim prije reći jer sam se borio protiv komunizma. A 8. rujna 1989. godine upravo smo ovdje u Strasburu ujedinili sve antikomunističke snage prije pada Berlinskog zida. Hvala lijepa. Ja, e, mi se sad trebamo nastaviti s raspravom, pa ću dati riječ gospodinu Funtulisu na jednu minutu. Pa recimo jednom istinu na ovom mjestu. Ne smeta vas propaganda, gospodo iz Europske unije, jer Europska unija najveći je proizvođač propagande za naše građane. Ne, ono što vas smeta je ono što ide protiv vaših interesa. Europska unija financira na stotine udruga e, koje šire poruke o različitim, različitih e, stranaka na vlasti. Na taj način vi jednostavno kažete da smatrate da Evropljani ne mogu e, sami procijeniti informacije e, im se podastiru. Smatrate da ste vi jedini koji možete ukazati na to koje dobro gledište. Evropljani mogu slobodno glasati za one koje žele. Ali mi evropljeni možemo sami odlučiti ono što je ispravno, što je lažno i ko će ih zastupati. Hvala. Ako jednu stvar treba stalno ponavljati, jednu preporuku, onda je to da i e, skupina bude pretvorena u stalnu strukturu Europske službe za vanjsko djelovanje te da joj se da adekvatna sredstva kako financijska, tako i kadrove. Drugo, e, moramo nastaviti raditi za Europski fond demokraciju e, koje će podupirati neovisne ruske medije u e, okolini Europske unije kako i samo Europske unije. I treće, sve političke stranke u Europskoj uniji moraju transparentno govoriti o donacijama, kako velikim, tako i malim. Jer europski birači zaslužili su da znaju koje se stranke izravno i neizravno financiraju bilo od strane ruske obavještajnih službi ili globalnih megakompanija e, kako bi služile ne uvijek demokratske interese. Hvala lijepa. A sada gospođa Julie Ward na jednu minutu. Propaganda protiv Evropske unije e, nije samo o domaćim euroskepticima krajnje desnice koji žele razrušiti evropski mirnodopski projekt. Kad sam radila izvješću 2016. godine, ovaj fenomen govori o Rusiji i drugim državama koje ne dijele naše evropske vrijednosti nakon što su uspješno utjecali na referendum o Brexitu u Velikoj Britaniji, e, Putinovi bi ljudi mogli i tekako utjecati na predstojeće Europske unije. E, dakle, trebalo bi više uložiti u tehnološke kompanije. E, one bi morale učiniti nešto kako bi smanjili mogućnost utjecaja i također smanjiti financijske interese onih kojima profitira dezinformiranje. Nadalje, e, pogledajmo interese e, euro zastupnik Šoprad krajnje desnice zaposlio je e, nekoga iz Putinovog okruženja. Pogledajmo i takve stvari. Moramo jednostavno dobro e, proučiti kakva je situacija i što se bilo dogodilo također za vrijeme kampanje u Vidnoj kraljevini. Hvala lijepa. Molim da se pridržavate vremena. sada jedna minuta za gospodina Kristijana Predu. Hvala lijepa. E, boriti se protiv propagande znači shvatiti mehanizam kako ona djeluje. On može biti različit od zemlje do zemlje. U Rumunjskoj primjerice, to, bivši socijalistički predsjednik vlade širi informacije uz pomoć pukovnika rezervista. Sadašnja rumunska vlada širi lažne vijesti o Europskoj komisiji i Europskom parlamentu. A e, sam ministar kada mu se kaže suprotno govori da se radi o krivim informacijama. Tu možemo govoriti o manipulaciji. E, naša bivša kolegica e, Viorika Dončila, je na Sputniku svakog tjedna. Mnogi političari osuđeni su zbog korupcije, a, govori se također i o tome da e, Soroš dovodi u pitanje pravnu državu. Puno ima informacija o socijaldemokraciji i trebalo bi se boriti protiv tih lažnih vijesti u mojoj zemlji također. Hvala sada gospodin Picula na jednu minutu politika jasno potvrđuje razmjere vanjskog utjecaja na izbore i referendume. dok čekamo vijest iz londona sjetimo se svih lažnih informacija prenesenih bez sankcija građanima britanije koje su u značajnoj mjeri utjecale na rezultat brexita. što se tiče nadolazećih europskih izbora ne treba zanemariti ruski utjecaj preko raznih medijskih kanala i društvenih mreža a koji dopire i do europskog parlamenta. to sigurno nije agenda za snažniju europsku uniju upravo suprotno naglasimo i utjecaj hibridnog ratovanja na naše zapadno balkansko susjedstvo uključeno u eurointegracijske procese. sumnja se i na jedan pokušaj državnog udara. no rusija nije jedini izvor ovakvog djelovanja. Lažna propaganda dolazi sa zapada i bliskog istoka. svi imaju slično operativno djelovanje i isti cilj slabljenje europskih demokratskih institucija. Podržavam ovo izvješće i predložene mjere uoči europskih izbora od presudne je važnosti osigurati da građani donose odluke temeljene na istinitim informacijama jer o njihovim odlukama ovisi budućnost europskog projekta. gospodine imamo hibridne ratove i moramo e, shvatiti da mjere koje imamo nisu dovoljne ja podržavam da i da ta radna skupina e, bude samostalni e, odjel, a za to nam je potrebna i financijska sredstva. U Bugarskoj mi imamo takvu strukturu, e, Marija Gabriel je pod vodstvom e, Marije Gabriela predložena je takva struktura. Struktura koja može poromicati istraživačko novinarstvo te boriti se protiv propagande. Moramo podržavati sve strukture koje su uključene i koje se bore protiv e, lažnih vijesti. Europska unija nije ovdje e, bez grijeha. Moramo prihvatiti kritiku. Hvala. E, gospodin Galer. Hvala. Da, htio sam reći kolegi Freudu da se slažem s njegovim govorom, ali on nije ovdje. E, međutim, iznenadalo me da u dvije minute niti jednom nije spomenuo Rusiju. To je možda posebitost Austrije, ali to nam neće pomoći. Mislim da ovdje moramo stvari imenovati. Rusija želi destabilizirati Europsku uniju. Glavni cilj jeste u e, oslabiti mainstream. Sve ostalo nije bedno. Vremena kada je u SSSR zastupao svoje stavište, ta vremena su prošla i sve moramo sada biti svjesni što onoga što se događa i što moramo poduzeti kako bismo pojačali otpornost naših država i građana. Tamo gdje se želimo, treba nam za odgovarajuće zakonodavstvo, otkoveće sredstva te razmjena informacija među nadležnim tijelima. Ruska unija može preuzeti ulogu koordinatora i stoga je moja želja da se ojača radna skupina i s Stratkom, da se dalje umroži sa drugim stružnjacima iz zemalja članica. Hvala. A sada ima gospodin Rangelo, ali ne vidim ga ovdje i stoga riječ dajem gospodinu Kukanu na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Europska unija je pred velikim izazovom na, našu demokraciju. Često teško je ovdje argumentirati sa činjenicama. Prijetnje iz trećih zemalja su sve veće i na nacionalnim razinama moramo se boriti, boriti za očuvanje naših vrijednosti. Problem s, i to koji, s kojim se suočavamo i u Europskoj uniji i u regijama u našem susjedstvu na zapadnom Balkanu i moramo imati radnu skupinu i koja će se fokusirati također i na regionalne teme. Podržavamo poziv za povećanje financijskih sredstava, izgradnju struktura i suradnju sa službenim tijelima Europske unije kao što su delegacije Europske komisije u trećim zemljama. Borba protiv vlažnih informacija i propagande mora biti prioritet samo, ne samo u okviru izbora, nego također i prioritet rada institucije Europske unije. Moramo raditi bolje kako bismo bolje učinkovitije komunicirali naše vrijednosti inače demokracija će pokliknuti pod pritiskom izvana. Hvala. Riječ ima gospodin Kelam na jednu minutu. Izvolite. East Street eh, Ta Radna skupina odradila je odličan eh, eh, posao i, i također imamo i rezultate o djelovanju Rusije. Ono što je potrebno jeste jasna integriranje u strukture službe za vanjsko djelovanje. Ono imamo povećanja sredstva, međutim to ona nisu u skladu sa sve javećim zadacima. Isto tako, treba se baviti i tematskim problemima u regiji na Zapadnom Balkanu. Nadalje, potrebno je povećati kapacitete te također ojačati sposobnost reagiranja europskih institucija, potom suradnja s privatnim sektorom, jačanje svijeste, edukacije na ovu temu, te također i pruženje dosadnih sredstava. Mislim da isto tako oni koji provjerave činjenice, umrežavanje s drugima, to tako može biti od velike koristi kao i umrežavanje u šire mreže. Hvala. Gospodin Štetina, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Izvješće gospođe eh, Feteg pokriva 83 prekorupke vijeća eh, i preporuke visoke predstavnike. Cilj ono što je najvažnija točka je obuhvaćena točkom H, a to je zapravo borba protiv lažnih, e, pogrešnih informacija. E, I e, je iznio svoje teorije o novim oblicima rata. Jedan od njih bio je i da to precizno plasirane riječi mogu biti eh, učinkovitije od eh, oružja. Laži su službena politika Kremlja i ovdje imamo rat eh, s Rusijom u kojem mi gubimo. Gubimo u ovoj borbi ono što moramo, moramo obraniti Europsku uniju. Rusija nije saveznik nego neprijatelj. Hvala. E, ne vidim e, gospođu Andrikijene, stoga riječ ima gospođa Šuica. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući pa u svakom slučaju sam zabrinuta zbog dezinformacija koje kolaju u posljednje vrijeme mm, po europskoj uniji a koje dolaze od strane trećih zemalja. svakako se trebamo zabrinuti i stoga ovo izvješće maksimalno podržavam koje vodi računa o tome da se na neki način e, koordinirano borimo protiv takvih dezinformacija razumijem da borba e, treba biti na nacionalnoj razini ali obzirom da e, internet ima prekograninu dimenziju sigurna sam da trebamo razmjenjivati najbolje prakse i dogovarati se. Također i ja podržavam ovo stajalite koje kaže da je ruska propaganda jako bitna odnosno jako negativna i da je definitivno utjecala na referendum u velikoj britaniji i danas e, trpimo posljedice tog referenduma ne samo mi nego vjerujem i britanskim graanima tko to o tome mislio. u svakom slučaju potrebna je snana borba protiv dezinformacija i onemogućavanje mijeanja treih strana u izborni proces posebice imajui u vidu izbore za europski parlament koji nam slijede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 osnova, takav odgovor uključuje borbu protiv dezinformacija, protiv propagande, ali isto također jačanje kibersigurnosti, edukaciju na svim razinama, te također i suradnju on, to je ono što se u izvješću zove strateška e, suradnja. Malo sam razočaran pristupom komisijom. Imali smo izvješće u 2016. godine, a i ovo izvješće e, gospođa Fote Tega je bila e, za oba izvješća. Ja smatram da komisija ovdje treba biti predvodnik kibersigurnost E, rat informacijama, borba protiv dezinformiranja. Mislim da ovo što sada imamo jeste samo znak da e, komisija reagira prebrzo, prekasno kada je riječ o problemima i izazovima koji se tiču sigurnosti. Ovdje imamo četiri preporuke koje dolaze u pravo vrijeme, koje su važne i važno je da bez odgode reagiramo. Hvala. Prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ gospodine Režal je upravo došao, stoga izvolite imate riječ na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavatelju što kasnem, ali imao sam sastanak s gospodinom Barnijem i e, možete se zamisliti da on je trenutno vrlo zaposlen, a bi, stoga sastanak je bio važan, nisam stigao na vrijeme. Prije svega želim reći sljedeće. Samo pitanje je propagande na jedan osobit način je pitanje koje iznad svega je usmjereno e, na to da se prevari javnost. I e, na tome se temelje sva rasprava o lažnim vijestima. E, sveme tome dominiraju treće zemlje i mi moramo rezolutno djelovati i moramo blokirati apsolutno svaku mogućnost da se strateški i interesi koji će biti štetni, strateški interesi trećih zemalja, e, u ovom slučaju Rusije, moramo ih blokirati ako oni mogu utjecati na naše rasprave, referendume i e, izbore. Iz tog razloga pozitivno gledam na način na koji sada Europska komisija se pokušava protiv toga boriti. Hvala gospodine predsjedavajući hibridno ratovanje nije novitet ali je ubrzani razvoj informacijskih tehnologija otvorio nove kanale i danas je lakše nego ikad propagandom doći do ljudi. s druge strane povjerenje građana u institucije na povijesno je niskoj razini što onima koji žele utjecati na demokratske procese i javno mnijenje u europi otvara puno prostora za djelovanje kolegica Fotiga odradila je sjajan posao pa preporuke iz ovog izvješća mogu samo podržati. mislim da ipak vrijedi istaknuti iako bi to u jednoj razvijenoj demokraciji trebalo biti jasno da postoje i opravdane kritike na račun europske unije njezinog vodstva i pojedinih država članica te da nije svaka kritika neprijateljsko djelovanje ovo naglašavam zato što vodstvo unije već neko vrijeme svaku kritiku pokušava pripisati vanjskim i unutarnjim neprijateljima a umjesto da sluša građane i donese promjene sukladne njihovim zahtjevima. hvala. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Da, ovdje imamo vrlo brz razvoj napredak tehnologije, a mehanizme propagande se također razvijaju na vrlo različite načine, iskrivljavanje istine, širenje lažnih vijesti i tako dalje. Osnova demokratskog društva mora biti borba protiv svakog oblika propagande, a to je moguće samo ako se uvijek iznova naglašava istina, a ne time što se progoni neprijatelje, protivnike ili novinare koji iznose riječi kritike. Na nacionalnoj razini informacije su važne za društvo, potrebne su nam državna radio televizija, međutim često e, državni radio televizija često ne funkcionira. U Grčkoj državna radio televizija postala je zapravo organ stranke, vladajuće stranke te u međuvremenu e, se ide toliko daleko da se e, zapravo u pojedine emisije određene političare iz određenih stranaka više uopće niti ne pozeva. E, dakle, to je nešto da na taj način se ne može postupati protiv propagande. Hvala. socijalne, društvene mreže, tradicionalne medije, puno je dezinformacija. Važno je da ljudi dobiju točne informacije kako bi mogli donijeti i to ispravne odluke kada izlaze na izbore. Društvene mreže, Facebook, tu im iznose veliku odgovornost, pogotovo kada je riječ o otkrivanju i uklanjanju lažnih informacija mora se otkriti izvori dezinformiranja i to što je prije moguće, to prije nego što se pogrešne informacije brzo prošire. Internetske forumi isto tako tu moraju jasno zna, tu se mora jasno znati tko je iza oglasa i oglašavanja. Tu moraju se uklanjati um, lažne informacije što je prije moguće. Moramo uzeti u obzir i brze tehnološke promjene. Sada je lako lakše nego ikada prije snimiti lažan, krivotvoren video, a protiv ovoga možemo se boriti samo kroz obrazovanje i video, odnosno medijsku pismenost. Hvala, gospođa Marijas, izvolite. Gospodin Marijas. Gospodine predsjedavatelju, ovdje se govori o lažnim informacijama, dezinformiranju, propagande, no sve to ovdje se mora primijeniti na Europski parlament. Svi znamo da Europski parlament je e, dao izraditi izjavu, izraditi anketu vezano za e, europske izbore. Međutim, ono što se tu uzelo, su informacije o nacionalnim izborima. Iz toga su se izvukli zaključci o tome tko će biti, a ili neće biti izabran e, u europske parlamente. Tko zastupnika će ponovno biti izabran ili neće biti izabran. I to je oblik propagande i to neposredno pred izbore. To je ciljena propaganda, lažne vijesti i sve to usmjerno protiv konkretnih zastupnika u Europskom parlamentu i to treba zabraniti. Um, ovakvo postupanje Europskog parlamenta nije dopustivo, to je, to je sramota i stoga moramo svi ustati protiv toga. Ne smijemo uh, prihvatiti ovakve informacije, ovakvo postupanje i samo zato što je neka takav institut koji dobije zadatak da provede anketu to tako rekao. Hvala. Hvala. Hvala na ovom strastvenom govoru. Posljednji govornik eh, jest gospodin Karski. Izvolite. Hvala, eh, gospodine predsjedavatelju. Mnogi su ovdje rekli da se dezinformacije šire i tradicionalnim i novim medijima, ali dezinformacije se šire i ovdje u ovom domu u okviru ove rasprave čuli smo i gospodina Schaffhausera da on je također širio dezinformacije. E, okaljao je E, ovdje sjećanje na Jean Paula drugoga, ovdje zapravo njegove riječi su dezinformacija. E, ne rekao je da e, se djeluje suprotno. Ova informacija je opasna i moramo osuditi sve one koji postupaju na taj način i mm, gospodin Schaffhauser i ono što je on rekao bit će zapravo ovdje prikazan i na internetu i drugi će e, čuti ovo. Neki će možda prenijeti to kao jedno od najvećih vijesti, ali i to je dio dezinformacije, izgovaranje očitih neistina. Nama je to ovdje očito, ali ljudima koji nas slušaju vani možda ta informacija nije prepoznatljiva. Hvala, prekoračuje se dopušteno vrijeme, a sada riječ ima gospodin Mimica za zaključne riječi. Gospodine predsjedniče, zastupnici, ovo je bilo vrlo e, korisna razmjena. Zahvaljujem izvjestiteljici i zastupnicima na intervencijama. E, iz ove rasprave zaključujem da mi u velikoj mjeri dijelimo zajednički interes za, bo, za rješavanje borbu protiv dizinformacija i stranog miješanja, a u susret europskim izborima. Ta je rasprava bila još jedna prilika da povećamo svijest o toj temi. Mogu li završiti tako što ću još jednom ponoviti koliko cijenim ulogu parlamenta u e, tome da drži na dnevnom redu ovo vrlo važno pitanje. Hvala, hvala, hvala lijepa. A sada dajmo opet riječ izvjestiteljici, gospođi Ani Fotega. Hvala lijepa predsjedniče, hvala povjereniče. E, Otrebanje misli svijesti pogoćenih ljudi imamo, a najbolji primjer su e, optužbe koje su iznecene protiv gospođe kao što su Sandra Kanjeta i kao što sam ja. Putin potvrđuje politiku Staljina, a ne mi. On to sam kaže i u ovom domu s na vrijeme imamo dobro poznate e, povrnike Putina. Želim e, toplo zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni. Njihov doprinos bio je zaista odličan. E, svjesna sam duboke rasprave o toj temi u okviru svakog e, kluba. Mislim da E, je e, konačni ishod e, pravi doprinos radu svih institucija Europske unije u borbi protiv neprijateljske propagande. Želim zahvaliti osobito Charlesu Tanaku koji mi je pomogao u vrlo teškom razdoblju pripreme ovog izvješća kad sam imala određenih zdravstvenih problema. Hvala vam uistinu. Hvala lijepa. I time završavamo raspravu o ovom izvješću. Glasovat ćemo sutra. A sada